održi. Kada govorimo o protokolu prihvaćanjem tekstovima sjednice 27.5. su na raspolaganju, da li tu možda postoje neki prigovori? Ako to nije slučaj, onda time odobravamo protokol. Što se tiče dnevnog reda, zastupnik Glecos se javio za riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče. Ja se ispričavam što se ja opet javljam. Mi smo čuli jedan krasan govor o godišnjici pristupanja Španjolske i Portugala. Međutim, današnja Grčka, slobodna Grčka, zemlja koja je izražila svoje stajalište e, u pogledu glasanja je odlučila da ide svojim putem je pod napadom tri institucije trojke i uistinu me čudi ta ideja kako imate pravo e, izgovoriti upravo što ste vi rekli kao predsjednik Europskog parlamenta? Mislim da nemate pravo govoriti u ime parlamenta